Good afternoon. Dobar dan. So, we start our meeting today, our public hearing. Um, first point of... Započinjemo današnji sastanak. Prva točka dnevnog reda je usvajanje dnevnog reda. Ako nema primjedbi, usvaja se. E, druga točka je um, prihvaćanje zapisnika sastanaka od 18. do četvrtog. Prihvaća se e, Tri imamo najave, odnosno obavijesti predsjednika. Odbor za e, ribarstvo će organizirati e, saslušanje 15. lipnja ove godine od 16 do 18.30 u Europskom parlamentu u Briselu. E, tema je važnost ribarstva za žene u trećim zemljama predsjedat će potpredsjednik Joao Pimenta Lopez, članice odbora FEM su pozvane na saslušanje. E, druga obavijest je javni sastanak radne skupine o nasilju e, nad ženama. Organizirat će se javni sastanak od strane radne skupine e, za nasilje protiv nad ženama odbora FEM 21.6. od 3 do i 30 poslije podne o ratificiranju Istanbulske konvencije E, imat ćemo glavne govornike koji su predstavnici Vijeća Europe, Komisije, predsjedništva Vijeća i su izvjestitelja Europskog parlamenta o pristupanju Europske unije konvenciji. E, dnevni red bit će poslan svim članovima odbora FEM i LIBE. I posljednja obavijest odnosi se na rodno osvještenu politiku vezano uz e, rodnu ravnopravnost u akademskim i istraživačkim organizacijama Radi se o e, konferenciji e, na visokoj razini koju organizira EIGE 20.10.2016. E, godine u Briselu. Okupit će 170 donositelja odluka, stručnjaka i praktičara koji se bave ovom temom. Članovi odbora FAM pozvani su na to događanje vezano uz izvješće odbora FAM gospođe Vozenberg o e, karijerama žena u e, znanosti i e, akademskoj zajednici i pitanju staklenog stropa. Glavna tema današnjeg sastanka su prava žena u zemljama istočnog partnerstva i drugim susjednim zemljama. Nekoliko proceduralnih e, napomena. E, ovo saslušanje odobrio je Loje i 11. E, prošle godine kao dio programa za prvu polovinu 2016. godine. Cilj saslušanja je da posluži za pripremu nezakonodavnog samoinicijativnog izvješća odbora FAM koje se odnosi na ovu temu, čija je izvjestiteljica gospođa Marija Gabriel. E, koordinatori su odlučili e, da će na sastanak koji će se održati 19.4. da se pozove gospođa e, Marijana Kacarova i velika nam je čast što su ona i drugi govornici došli i danas ovdje. Ovo izvješće bavit će se stanjem ženskih prava u zemljama obuhvaćenima europskom politikom susjedstva, što uključuje zemlje istočnog partnerstva, Moldovu, Ukrajinu, Bjelarus, Armeniju, Gruziju i Azerbejdžan, te zemlje južnog susjedstva i Egipat, Izrael, Jordan, Libanon, Maroko, Palestina, Ukrajina, e, Tunis, Alžir, Libija, Libiju i Siriju. Europska unija želi promicati rodnu ravnopravnost u odnosu sa tim zemljama, koju, što podupiru, što je e, poduprto projektima koji se financiraju iz instrumenta europskog susjedstva. E, izvješće će se baviti različitim područjima, uključujući e, političko sudjelovanje, ekonomsko osnaživanje i nasilje nad ženama. zemljišnog partnerstva su različite i stanje ženskih prava i problemi vezani uz tu temu su jako različiti E, stoga bi se europska politika susjedstva e, se trebala e, na neki način naslanjati na provedbu pristupa, europskog pristupa koji uzima u obzir te razlike. Evo, prvo ću dati riječ sama sebi, budući da sam, sam izvjestiteljica, pa ću prijeći na francuski jezik. Ouais, je Prije svega bih htjela zahvaliti stručnjacima koji su e, prihvatili doći na ovo saslušanje i samim time dati e, svoj doprinos našemu radu u pripremu e, izvješća o pravima žena u zemljama istočnog partnerstva i drugim susjednim zemljama. Kad je riječ o susjedstvu, mislim da su tu dvije ključne riječi. Bliski odnosi s e, Europskom unijom, a možemo govoriti i napraviti korak više, odnosno napraviti jedan e, korak bliže Europskoj uniji. E, radi se o zemljama koje su ušle u trajno partnerstvo s Europskom unijom, a neke od tih zemalja, prije svega zemljama istočnog partnerstva, su se jako približile Europskoj uniji imamo različite zajedničke vrijednosti, prije svega mislim na e, težnju demokratskim vrijednostima i e, ljudskim pravima, a ženska prava dio su ljudskih prava. Cilj europske politike susjedstva je da imamo zajedničke E, ciljeve i političke i ekonomske sa zemljama istočnog e, partnerstva i južnog partnerstva. Socijalna, ekonomska i politička tranzicija je pritom e, pretpostavljena. Treba reći da se radi o zemljama koje su vrlo razno, različite i u smislu socijalne politike i u smislu političkih režima. Međutim, kad je riječ o zemljopisnom obuhvatu izvješća, htjela bih reći sljedeće. Da, ženska prava i participacija žena u političkom životu su e, izazovi koji su dio e, europske politike susjedstva. To su zemlje koje su pokrivene zajedničkom metodom i Europska unija ima isti cilj za njih, a to je e, izgradnja stabilnog i sigurnog susjedstva, a da se pritom poštuju ljudska prava, ženska prava e, i da je cilj da se postigne rodna ravnopravnost. Stoga je dodan drugi dio naslova o ovome izvješću. Ja sam to napravila zato što bih htjela da se pozabavimo i zemljama koje spadaju u južni, e, geografski gledano južni dio naše europske politike susjedstva jako je da emancipacija i ženska prava i ženska, ženska participacija da postaju e, naši prioriteti. E, dakle, mi smo se prije svega usredotočili na zemlje istočnog partnerstva, ali nismo htjele, htjeli e, izgubiti iz vida zemlje južnog partnerstva stručnjaci i Europska komisija su dali svoj doprinos, a samim time smo uspjeli naglasiti sličnosti i različitosti e, te između tih dviju grana europske politike susjedstva. Međutim, na kraju e, smo došli do izvješća čiji jedan dio se usredotočuje isključivo na južni dio e, južni dio politike partnerstva. Zemlje poput e, Rusije, Turske i e, Zapadnog Balkana su riješene u okviru bilateralnih odnosa i za njih se koriste drugi e, instrumenti, druge poluge. Htjela bih isto tako skrenuti pozornost na važnost ove teme za sve one koji su ovdje prisutni. To je nešto što je neosporno, važnost ove teme i to je nešto što treba stalno ponavljati. E, promicanje rodne ravnopravnosti i ženskih prava u zemljama susjedstva je nešto što treba biti naša zajednička vrijednost. A to je isto tako dio promicanja stabilnog i demokratskog okruženja Europske unije. Prava žena trebaju biti e, poštovana de jure i de facto kako bi njihovo sudjelovanje u reformama, u političkom i ekonomskom odlučivanju budu zajamčena. E, cilj e, stabilnog e, susjedstva je nešto što pa, podrazumijeva i poštovanje ljudskih prava. I ovaj uvodni dio završit ću s nekoliko pitanja za stručnjake Europsku komisiju. Kad smo počele sastavljati ovo izvješće, jedno od prvih pitanja koje se pojavilo je bilo pitanje brojčanih podataka vezano uz poštivanje ljudskih prava, razlike u plaćama između muškaraca i žena, sudjelovanje žena u e, političkim institucijama na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj e, razini, informacije o nasilju nad ženama i tako dalje. E, željeli bismo da nam stručnjaci isto tako iznesu određene podatke kako bismo imali čvrstu podlogu za naše izvješće i kako bismo lakše mogle braniti naše stavove koji se odnose naravno na zaštitu ženskih prava. E, usredotočili smo se na glavne izazove u ove dvije regije. Kad kažem izazovi, prije svega mislim na mogućnost e, iznalaženja adekvatnih i realističnih odgovora na te izazove. Nadam se da će nam i e, stručnjaci E, moći dati odgovore na ta pitanja, na te izazove e, i da nam e, analiziraju različita rješenja na kratki, na dugi i na srednji rok. Kad je riječ o istočnom partnerstvu, treba reći da komunističko nasljeđe jamči prava, što je navedeno u ustavima zemalja, međutim rodni stereotipi su isto tako uvriježeni što sprečava doista uživanje tih prava. Koji su glavni čimbenici koji objašnjavaju ovo? Još jedno pitanje koje se odnosi na zemlje sredozemlja je sljedeće. U pojedinim zemljama vidi se da postoji politička volja za reformama, a s druge strane postoji društvo koje pruža otpor promjenama recimo u e, Maroku i Tunisu. E, što se može napraviti kako bi se reforme e, provodile od ozdola prema gore, a ne samo od ozgora prema dolje. I htjela bih isto tako staviti naglasak na instrumente, na alate, na neučinkoviti okvir koji mi u Europskoj uniji možemo primijeniti kako bismo promicali ženska prava, i kako bismo napravili korak naprijed. Kad je riječ o ovom izvješću, to podrazumijeva i dobre prakse. Dakle, kako promicati razmjenu dobrih praksi između zemalja istočnog partnerstva. Uvjerena sam da će nam svi stručnjaci moći dati određene primjere dobrih praksi, ali ono što je najvažnije je da dođe do te razmjene dobrih praksi, a mi kao Europski parlament e, će imati zadovoljstvo da predstavlja još jedan dodatni e, glas u borbi za ženska prava. Evo, ovo su prva pitanja koja, koji sam se dosjetila prilikom izrade izvješća. E, ovo je nešto što nam pruža mogućnost razmjene mišljenja i dolaze, odnosno iznalaženje odgovora na različita pitanja. Rado ću čuti vaša stručna mišljenja, vaše kritike i vaše inovativne ideje za koje sam siguran da ćete i siguran sam da ćete ih iznijeti. I da više ne duljim, prvi govornik je gospođa Kacarova koja je osnivačica i predsjednica um, udruge Raw in War. E, radi se iz Ujedinjene kraljevine. Ona već godinama se bori e, protiv nasilja nad ženama, bori se za ženska prava, prava i drago mi je gospođo Kacarova što vam sada mogu predati riječ. you very much, um, Hvala gospođo Gabriel. Hvala vam na uvodnim riječima i hvala na pitanjima koja ste nam postavili kao stručnjacima. Ja bih htjela reći da se nadamo da ćemo uspjeti odgovoriti na sva ova pitanja na smislen način tijekom današnjeg dana, ali vjerojatno nećemo imati dovoljno vremena. Uvjerena sam da ću ja i moji kolege ćemo vam tijekom izrade izvješća e, moći pomoći odgovorom, dajući odgovore na neka od vaših pitanja. Isto tako bih htjela zahvaliti gospođi Garciji Perez, e, predsjednici odbora, ne znam je li danas ovdje, što nas je ljubazno pozvala nas stručnjake na ovo saslušanje i isto tako bi, bismo vam doista htjeli pomoći Marija jer vi doista vodite borbu u Bugarskoj kako bismo dokinuli nasilje nad ženama. Hvala i svim članovima odbora za ženska prava što ste odabrali ovu temu, dakle da se usredotočite na istočno i na južno partnerstvo, odnosno istočno partnerstvo i južno susjedstvo, jer mislim da je ovo dobar trenutak da se time pozabavimo. Danas bi se htjela usredotočiti na dva pitanja od niza pitanja koja obuhvaćaju pitanje, pitanje ženskih prava u ovim dvijema regijama koje se često zanemaruju u oblikovanju politika i provedbi politika. Precizni podaci o ovoj temi zapravo nisu dostupni. Nadam se da će ovo izvješće biti polazište za dalje istraživanje ove teme. Prva važna tema je uloga žena u prestanku sukoba, te posebna uloga žena, boraca za ženska prava, prijetnje kojima su i prijetnje kojima su izložene. Dakle, ja ću se usredotočiti na ove teme. Mislim da je to jako bitno za jamčenje ženskih prava i rodne ravnopravnosti u istočnom partnerstvu i južnom susjedstvu. E, to je nešto što je botno, bitno da bi se osigurala e, sigurnost i prava svih. Jer ženska prava nisu samo etična, etička dilema. To je nešto što je u vitalnom interesu svake zemlje. I to je isto tako interes cijele Europske unije. Nijekanje ženskih prava, jednakosti ženama je nešto što predstavlja prijetnju, po e, cijelim narodima i prijetnju sigurnosti. U ratu su žene najlakše mete za neprijatelje. Žene su tamo, prisutne su, otvaraju e, vrata noću, one su svjedokinje i na neki način krpaju e, pokidane veze zajednice. One su i majke nestalih, nastavnice, odvjetnice, pjevačice, e, pripovjedačice, novinarke, medicinske sestre. I isto tako se nasilje nad njima na neki način smatra nas, e, načinom da se uništi moral e, njihovih e, muških srodnika na, u istočnom susjedstvu e, susjela sam više od 25 čečenskih žena koje su silovali e, vojnici. Vidjela sam koliko pate zbog, e, zbog silovanja. Vidim koliko su bespomoćne, usamljene i bespomoćne. Isto tako sam bila šokirana koliko su spremne boriti se ispričati istinu o ratu i donijeti mir. 2006. godine sam osnovala udrugu kako bi im pomogla i kako bi ih na neki način im dala jači glas. E, ta udruga se zove Dopiranje do žena u ratu, Raw in War. Tužna istina je da do sada je međunarodna zajednica nije uspjela izgraditi trajni mir i sigurnost. Čak se nismo ni približili tome cilju u prosjeku e, više od e, polovice mirovnih sporazuma u svijetu propadne za manje od pet godina. E, niz je sukoba u svijetu, a puno je smrznutih sukoba. Primjerice, u Bjelarusu se je, od brojnih zemalja, e, Bjelorus recimo je jedna od rijetkih zemalja gdje nema e, sukoba. Tu je Ukrajina, zatim je tu e, na Gorno Karabah, zatim imamo posljedice rata u Gruziji, zatim je tu smrznuti, zamrznuti sukob u Južnoj Osetiji i Abhaziji. Jeste li znali da jedan, jedna godina E, potrošnje na vojsku odgovara 700 godina 700 godišnjih e, proračuna e, UN-a. Odnosno, potrošnja na vojsku za jednu godinu odgovara 2928 godišnjih proračuna UN-a za žene. A unatoč tome žene su isključene iz mirovnih pregovora i iz moćnih institucija koje održavaju mir. I dalje me šokira da oni koji sudjeluju u sukobima, koji uzimaju život civilima i zapravo e, smišljaju nove sukobe, drže žene koje su 80% e, žrtava podalje od pregovaračkog e, stola. To nema smisla. Zašto je uloga žena za pregovaračkim stolom tako važna? Sve više dokaza koji pokazuju kako žene u svijetu doprinose e, stvaranju i održavanju mira. Sudjelovanje žena dovodi do e, boljih i trajnijih ishoda za cijelu populaciju. Kada su žene uključene u mirovne procese, one počnu govoriti o ljudskim pravima, pravdi, e, o pomirbi, oporavku gospodarstva o sanitaciji, sigurnosti hrane, te pristupu pitkoj vodi, dakle tim temeljnim stvarima. Nikad neću zaboraviti da je prva stvar koju je Ellen Johnson, uh, predsjednica Libije, inicirala kada je došla na vlast, je da se osigura obnova kanalizacije i uh, osiguravanje pitke vode u kućanstvima u Liberiji. Koliko je muških predsjednika u postkonfliktnim E, zemljama donijelo kao prvu odluku, e, odluku vezanu uz kanalizaciju i uz pitku vodu. Od 31 glavnog mirovnog e, procesa od 1992. godine samo 4% potpisnica mirovnih sporazuma su bile žene, 2,4% glavnih pregovarača su bile žene, 3,5% svjedoka ili e, promatrača su bile žene. Mali broj pregovarača su bile žene ili članovi pregovaračkog e, tima. To je problem svjetskih razmjena. razmjera. Situacija nije drugačija u istočnom partnerstvu. Nedavna studija pokazala je da žene nisu uključene u e, formalni mirovni proces u Nagorno Karabahu. Od 2012. godine postale su četiri predstavnice, ženske predsjednice u gruzijskom gruzijskoj delegaciji od deset e, članova. Danas su samo dvije. Žene nisu uključene u mirovni proces u istočnoj Ukrajini, osim gospođe Angele, Angele Merkel, ali teško da se to može nazvati ženskom participacijom u mirovnom procesu. Žene nisu niti dio mirovnih e, pregovora u u Moldovi, u Pridnjestrovju. Međutim, sve veći međunarodni pritisak ženskih skupina u ožujku 2016. godine objavljeno je da e, deseci žena iz civilnog društva će e, sudjelovati u mirovnim pregovorima kao savjetodavno tijelo. To je naravno bolje nego ništa. Međutim, žene su i dalje na marginama službenih mirovnih e, procesa u Siriji. Dame i gospodo, u današnjoj Europi postoji e, ponovno otvoreni sukob, oružani sukob na istoku Ukrajine. To nije više nešto što je na naslovnicama medija, ali tri i pol milijuna e, ljudi zapelo je u Lugansku i Donjecku u istočnoj Ukrajini i krše im se ljudska prava i isto tako su izloženi neselektivnom granatiranju, nemaju osnovne usluge, mirovine, socijalne naknade, nemaju osnovne lijekove i hranu. Prijeti im otmica, e, mučenje i ograničavanje slobode kretanja. Zapravo, upravo sam se vratila iz Ukrajine zadnje dvije godine. Vodila sam e, promatračku misiju UN-a u Donetsku Um, Donetsku, Lugansku, Dnjetrov, Pretovsku i još jednom uh, gradu u Ukrajini. Od, iz straha od odmazde žene ne uh, prijavljuju slučajeve silovanja. E, ljudima cvijeta u Ukrajini i stanje ženskih prava i dječjih prava se pogoršalo, oni su jako izloženi ovakvim rizicima, ali ne postoje podaci istraživanja o ovoj pojavi i nema e, projekata za identificiranje i potporu žrtvama. Ukrajinski sukob doveo je do povećanja e, obiteljskog e, nasilja u ostatku zemlje. Zbog sve veće militarizacije društva i raspoloživosti oružja na svim stranama došlo je do pogoršanja stanja traumatizirani ratni veterani se vraćaju u žene i njihova prva meta su žene u zajednici. Tu je još jedan rat na pragu Europe. To je rat islamske države protiv e, žena i djevojčica. Prošli tjedan e, u e, Mosulu 12 jezitskih žena i E, djevojčica e, su pretvorene u seksualne robinje koje se nisu htjele pridružiti e, njihovoj vojsci. I one nisu jedine. Nedavna izjava je pokazala da u zemljama istočnog partnerstva žene ne sudjeluju, nisu na moćnim političkim e, položajima. Naravno, oni koji su e, najadekvatniji za rješavanje ženskih e, pitanja su žene na visoko rangiranim pozicijama. Neke, mnoge su se žene jako borile da bi došli do takvih pozicija i ne žele promicati nepopularne teme poput nasilje nad ženama i rodna ravnopravnost. Ne daj Bože da ih se nazove feministkinjama od strane muških kolega ili u javnoj e, sferi. E, kada se nekog nazove feministkinjom, a to je nešto što se u istočnoj Europi smatra e, ružnom riječi, smatra se da ste ružni i antipatični ili da mrzite muškarce. Dakle, žene koje teže visokim pozicijama u zemljama istočnog partner, eh, eh, partnerstva moraju se stalno podsjećati da imaju važnu ulogu u izmjeni politika i, eh, i programa i da trebaju zauzeti čvrst stav u tom smislu. Trebaju javnu potporu e, putem institucije Europske unije i Europskog parlamenta kada se tako hrabro postave u svojim zemljama. Pitanje e, rodne ravnopravnosti zapravo je prepušteno udrugama, civilnim udrugama i udrugama za ženska e, prava. I to su teme koje se zapravo, o kojima se raspravlja na marginama političke rasprave. Ne treba nas iznenaditi da žene e, nisu samim time dobrodošle za pregovaračkim e, stolom. Što možemo napraviti? Što Europska unija može napraviti više i bolje? Prvo, mislim da promjena mora krenuti od nas samih, od devet posebnih predstavnika, brojni od njih uključeni u mirovne procese širom svijeta i u zemljama istočnog partnerstva. Drugo, znate li koliko njih su žene? jedna, Odnosno, ni jedan. Možemo reći da e, najvažniji e, posao e, u području europske vanjske politike u rukama žene. Međutim, kad je riječ o participaciji žena za pregovaračkim stolom, tu Europska unija treba biti predvodnik. I i to je nešto što treba uvrstiti i u postupke zapošljavanja potrebne su visoko kvalificirane žene iz Europske unije i razmotriti ih za takva radna mjesta, to treba biti prioritet. Treba uključiti nove pokazatelje za žene na e, visokim položajima. Koliko žena sudjeluje u formalnim mirovnim pregovorima? E, postoje e, dvije važne rezolucije Europskog parlamenta o ženama u političkom životu i u sukobima iz 2006. godine i 2012. godine. Recimo, rezolucija iz veljače 2016. godine traži europsku e, potporu mirovnim procesima da uvjet za to sudjelovanje bude sudjelovanje žena u e, pregovaračkim timovima E, ženski vođe i lokalne udruge žena i udruge civilnog društva trebaju biti prisutne sa pregovaračkim e, stolom tijekom mirovnog procesa. Europski parlament očito treba kontinuirano tražiti da žensko sudjelovanje žena bude uvjet u svim zemljama i u okviru europskih institucija, uključujući i zemlje istočnog i južnog partnerstva u istoj toj rezoluciji traži se e, uvođenje posebnog e, ženskog predstavnika za mir i sigurnost u e, OSS-u kako bi se uspostavila bolja veza s kolegama u UN-u. Potrebne su radne skupine i jedinice koje bi se bavile rodnim pitanjima i sve to pod koordinacijom E, posebnog europskog predstavnika kako bi se osigurala koherentnost i učinkovitost kao i e, dosljedna provedba e, strategija i aktivnosti koje treba usvojiti. Jedno interno koordinacijsko tijelo može se dodatno osnažiti uvođenjem posebnog predstavnika Europske unije za koje se nadamo da će to mjesto dakle imati biti dano ženi. Participacija žena u, za pregovaračkim stolom e, je ne znači automatski da će se e, biti, da će biti riječi o ženskim pitanjima. U mirovnim pregovorima kad je riječ o medijacijskim vještinama. Dakle, potrebno je educirati žene kako bi znale kako iznositi i tražiti da se poštuju ženska prava i rješavaju ženska pitanja. I to su, to su stvari koje treba uključiti u pirovne, mirovne ugovore. Um, rezolucija Vijeća sigurnosti 1325 je polazište za mobilizaciju žena izvan formalnog mirovnog e, procesa. Međutim, u zemljama istočnog partnerstva samo u Gruziji je 2011. godine parlament e, odobrio nacionalni akcijski plan za razdoblje 2012. do 2015. godine vezano uz mir i e, sigurnost što se odnosi na spomenutu rezoluciju. Stoga Europska unija treba tražiti od svih zemalja istočnog partnerstva da usvoje nacionalni akcijski plan koji bi se odnosio na un u rezoluciju 1325 i da stvore e, mehanizam za e, praćenje provedbe rezolucije. Nadalje, treba surađivati s humanitarnom zajednicom i UN-om kako bi se e, udruge civilnog društva uključile u, pro, oblikovanje i provedbu humanitarnih aktivnosti, ne samo tijekom sukoba, već i nakon završetka sukoba. Treba dokinuti nekažnjavanje trgovaca ljudima, krijumčara ljudima, prije svega žena i djece. jer je to nešto što se vrlo često zanemaruje u kontekstu sukoba i rata. Treba utvrditi mehanizme za identifikaciju žrtava i osigurati im adekvatnu zaštitu. Ekonomsko osnaživanje žena u zajednicama koje su izašle iz rata bi spriječilo eksploataciju, triumčarenje. I na kraju potrebno je osigurati ciljano financiranje za e, ženske udruge u zemljama u sukobu i nakon sukoba u istočnom i južnom e, partnerstvu. Potrebni su jednostavni, mali, nebirokratski financijski mehanizmi. To je nešto što će e, osigurati dobre rezultate. Treba čuti žene iz civilnog društva kako bi se e, znalo što treba napraviti u zemljama tijekom sukoba i nakon sukoba Isto tako potreban je sustav ranog upozoravanja. Zatim izvješće o e, praćenju povećanog nasilja nad ženama. E, to je dosta jasan e, pokazatelj prijetećeg oružanog sukoba. Treba zaštititi i aktivista za ženska prava koje su suočene s prijetnjama i zastraživanjem. Dame i gospodo, u posljednjih 25 godina putovala sam Um, u policijske postaje, zatvore, izbjegličke logore, na groblja, uključujući i na grobove e, svojih prijatelja. E, svjesna sam da su brojni poginuli jer su se borili za ženska prava. Ana Politovska je još jedna aktivistkinja. Su dvije osobe koje sam susrela tijekom rata u Čečeniji E, one zapravo su bile novinarke, pričali su priču, ali su pomagale e, i da dođe do pravde. 7.10.2006. godine Ana Potovskaja je ubijena u Moskvi u liftu svoje zgrade i to na Putinov rođendan. Oni koji su ubili Anu znali su da, da neće biti kažnjeni. E, nađen je ubojica, ali ne i naručitelj kao što je slučaj sa brojnim drugim e, novinarima i aktivistima za ljudska prava e, u Rusiji prije Ane. Nalija Stanimirova je radila u jednoj ruskoj organizaciji i ona je pričala e, brojne priče iz Čečenije. Ona je ubijena 2009. godine. Nitko nije optužen za taj zločin, kao što je slučaj sa Anom. Eh, ona je zapravo otkrila eh, brutalno postupanje prema eh, Čečenima, čečenskim civilima. I dalje ne postoji politička volja da se vidi tko je naručio ta ubojstva. Pravda nije zadovoljena. Godinu dana nakon namjenog ubojstva ja sam uspostavila, odnosno uvela godišnju nagradu koja nosi njezino ime daje se ženskim, dakle novinarkama koje se bore za ljudska prava u eh, ratnim zonama. To su žene koje se izlažu velikim eh, rizicima da bi objavile istinu. Natalija Sanmirova je prva dobitnica te nagrade 2007. godine. U posljednjih deset godina od danenog eh, ubojstva susrela sam brojne žene koje su počešćene ovom nagradom od Afganistana do Iraka, do Darfura, Sirije. Žene riskiraju svoje živote kako bi ispričale priču, da bi tražile istinu i kako bi zaštitile civile u oružanim sukobima. 2011. godine naša dobitnica je e, Rozan Zajtveg iz Sirije. Još jedna hrabra žena koja je hrabro ispričala priču o strahotama s kojima su slučajni njeni narodnjaci. E, zbog toga se morala kriti. E, isto tako je njezina obitelj bila zatočena i mučena. No unatoč tome, evo sada ću završiti. Unatoč tome nastavila se e, boriti a da se pritom morala skriviti. 2011. godine ona je dobila i nagradu Saharov Europskog parlamenta. U prosincu 2013. godine ona, njezin suprug i e, dva aktivista u Siriji Dakle, opozicijska skupina ih je oteta i ne zna se gdje su. Čini se da se ta ista priča stalno ponavlja od Darfura, Čečenije, Sirije i, e, Sirije i Rusije i u drugim zemljama istočnog i južnog partnerstva. Novinari, e, odvjetnici, zviždači doživljavaju prijetnje, otimaju se i ubijaju. Sve to zato da bi se utišala sloboda izražavanja, da bi se utišali glasovi. Pa se stalno pitam kako zaštititi, zaštititi oni koji se i dalje usude govoriti e, suočeni s opasnošću. Možemo li e, mi napraviti razliku tako što štitimo e, sve one koji daju glas, koji predstavljaju one koje inače nitko drugi ne bi htio saslušati. Nemojte se usredotočiti, samo na žene E, žrtve. Trebate isto tako e, veliku pozornost usredotočiti na zaštitu žena koje se bore za ljudska prava, prije svega u zemljama u sukobu. Treba stvoriti učinkovite mehanizme zaštite e, treba uspostaviti posebni vizni režim za aktivistice za bor za ljudska prava kako bi se uspjele spasiti, spasiti svoje živote. E, treba e, se oslanjati na mudrost i viziju aktivistica za ljudska prava. E, potreban je posebni savjetnik, možda u okviru odbora FAM, i treba uključiti više aktivistice za ljudska prava iz zemalja za iz istočnog i južnog partnerstva. Treba revidirati e, mehanizme financiranja kako bi se osiguralo ciljano financiranje za aktiviste za ljudska prava kao i za njihovu zaštitu. Treba riješiti pitanje nekažnjivosti. E, to je bitno za e, zaštitu žena i e, za žrtve različitih vrsta nasilja i za zviždače i za one koji se bore za, za mir Veselim se našoj raspravi. Hvala. Hvala vam lijepa. Drago nam je bilo čuti vaše iskustvo u ovoj poruci koju ste nam prenijeli. Vidimo da su izazovi još veliki. Vi ste nam dali jedan detaljan pregled situacije. Spomenuli ste žene koje su na rukovodećim položajima, zatim ste govorili o ulozi žene u prevenciji sukoba i uspostavi sigurnosti. A sada ću bez daljnjeg odlaganja dati riječ gospođi Veroniki Čebalski iz Više škole za društvene istraživanja sa Poljske akademije znanosti. Ona će govoriti o rodnim politikama u kontekstu zemalja istočnog partnerstva. Hvala. želim zahvaliti što ste me pozvali i dali mi priliku da vam kažem nešto o ovom važnom pitanju rodne binarnosti. Vrlo često se od nas traži da se da riješimo najveće izazove s kojima se suočavaju žene u istočnom partnerstvu u tim zemljama. Ja mislim da su upravo rodno-binarni pokreti najveći izazov e, za, ne samo za ženska prava u zemljama istočnog partnerstva, nego i za ženska prava u samom središtu Europe. Još je važnije spomenuti da je to izazov koji se ne može prevladati uobičajenim politikama na koje smo navikli, nego to zahtjeva da revidiramo uobičajeni pristup i zapravo da se odmaknemo od politika i da se pozabavimo samom kreiranjem politika. Kada je riječ o ženskim pravima u zemljama istočnog partnerstva, naglasak je na dva osnovna izazova. Kao prvo, tradicionalna patrijarhalna kultura Ovdje se autori bave e, tradicionalnim idejama i stereotipima koji negativno utječu na političko sudjelovanje e, žena, a drugi je zakonodavni sustav. Tu se tvrdi da rodna ravnopravnost nije dovoljno zajamčena zakonodavstvom u tim mjerama, te da je potrebno donijeti nove mjere. Danas neću govoriti o ova dva uobičajena pitanja, dakle patrijarhalni stavovi i stereotipi te e, nedostatne zakonske mjere, nego bih e, htjela skrenuti vašu pozornost na jedan e, novi izazov za ženska prava, nešto što polako prodire u zemlje istočnog partnerstva, a to je transnacionalna binarna, rodno binarna politika. As part of two international themes. E, dakle, ja sam se bavila tim istraživanjima u posljednje tri godine. Dakle, ja bih kao prvo htjela dati kratki pregled onoga što već znamo o e, tom pokretu protiv rodnog binarizma. Zatim ću govoriti o aktivnostima u zemljama istočnog partnerstva i na kraju ću iznijeti zaključke o nekim mjerama koje se mogu donijeti. Dakle, što to zapravo znači? Što znači taj pokret protiv rodnog binarizma? To je jedan društveni pokret koji mobilizira društvo protiv rodne politike, zatim e, rodne teorije, a u e, zemljama istočnog partnerstva riječ je i o pravima homoseksualaca. Dakle, tu se napadaju ženska prava, politike rodne ravnopravnosti, rodno osvještena politika, e, zatim spolni odgoj i utjecaj transnacionalnih institucija poput Europske unije i un na nacionalno zakonodavstvo. Na prvi pogled e, ti pokreti se suprotstavljaju pravima manjina, međutim pojam roda je samo zapravo na simboličkoj razini. Zato što se tu povezuju e, razni progresivni pojmovi i tu se isto tako ujedinjuju razni konzervativni pokreti kojima se pokušava ugroziti europski projekt i osnovna načela demokratske politike kao što su refer... koriste se dakle instrumenti poput referenduma i slično. U Europi je istraživanje u ovom području tek počelo, međutim već se sada vidi da postoje različiti pokreti e, koji su sastavni dio jednog većeg transnacionalnog pokreta. Dakle, nisu samo lokalno organizirani. Postoje isto tako i financijske veze među tim međunarodnim akterima kao i prijenos e, različitih praksi i to rezultira zajedničkim obilježima e, koje imaju ti pokreti. Sada ću kratko objasniti koja su to obilježja. Kao prvo zajednička antropološka osnova svih takvih pokreta koji se može dovesti e, u vezu sa katoličkom crkvom i to, tu imamo pojam nove evangelizacije, dakle pokret da se ponovno evangeliziraju kršćani. Zatim tu su isto tako e, različite teorije o ženama i o pojmu e, komplementarnosti rodova, dakle da su, tu se zapravo ugrožava teorija da su žene i muškarci ravnopravni iako različiti. Zatim drugo obilježje je uključivanje sličnih aktera. Kao prvo tu je katolička crkva ili pak pravoslavna crkva u istočnim zemljama. Zatim organizacije civilnog društva koje djeluju na nacionalnoj i supranacionalnoj razini kao što je World Congress of Families a koji je nedavno održan u Tbilisiju u Gruziji gdje se govorilo o opasnostima rodne politike. Zatim e, drugi akter su e, desničarske stranke koje koriste ovaj pokret kao strategiju za mobilizaciju birača. I na kraju imamo i različite društvene pokrete kao što je pokret e, ortodoksnih roditelja u Gruziji i neki pokreti u Ukrajini. Ono što također imaju zajedničko ovakvi pokreti jest da imaju sličan jezik kojim se apelira na potrebu sigurnosti kod ljudi i e, uglavnom se usredotočuju na konzervativne obiteljske vrijednosti. Tu je važan neokolonijalni okvir kojim se koriste ovi pokreti, a u sklopu toga se Europska unija prikazuje kao kolonizator, a e, rodna politika se prikazuje kao nešto što bi trebalo ugroziti e, nacionalne vrijednosti. Do sada su istraživanja na ovu temu bila koncentrirana u Europskoj uniji i SAD-u, a informacije o zemljama istočnog partnerstva još uvijek su rijetke. Sorry, I'm, I'm a very fast speaker usually. Da, ispričavam se, dosta brzo govorim. Kao što sam rekla, do sada su se istraživanja uglavnom e, bila usredotočila na SAD i Europsku uniju, tako da ne znamo mnogo o takvim transnacionalnim pokretima i mobilizaciji u kontekstu zemalja istočnog partnerstva. Lokalni aktivisti iz Armenije, Bjelorusa, Moldove i Ukrajine, kao i Azerbejdžana, upozoravaju međunarodnu zajednicu na e, sve veći otpor prema feminizmu, istovremeno nemaju e, dovoljno pristupa istraživanju e, u ovom području, tako da upadaju u zamku da se to tumači kao nešto što se pojavljuje na lokalnoj razini, a nije sastavni dio jednog šireg pokreta. Međutim, ipak je moguće te pojave povezati sa pojavama u drugim zemljama u Europi. Kao prvo, u zemljama istočnog partnerstva vidimo mobilizaciju slitnih aktera, crkva, e, desničarske stranke, kao i e, različite kršćanske udruge, koje se zalažu za pravo života, a koje su povezane sa transnacionalnim mrežama. U Gruziji je crkva bila e, predvodila te takve pokrete, međutim u zemlji sada sve više imamo ekstremističke pojave kao nedavni napad na proevropsku, profeministički kafić u Tbilisiju. Slično u Ukrajini e, bilježi se porast nasilja e, ekstremne desnice, naravno uz porast militarizacije. Nedavno je došlo do napada na festival LGBTI zajednice, e, dakle hotel gdje su sudionici ocijeli, e, bio je opkoljen, tako da su se morali evakuirati autobusom. Još jedna sličnost između ovakvih pokreta u zemljama istočnog partnerstva i drugdje jest e, korištenje hiperboličkog jezika gdje se povezuje rodna ravnopravnost sa seksualnim divijacijama i društvenim patološkim e, obrazcima ponašanja. Nedavno je e, patrijarh pravoslavne crkve u Ukrajini govorio o opasnosti da se dakle razruše obiteljske vrijednosti i da ova rodna politika bude nekakva nova vrsta e, sužnje, sužanstva. Ukrajina e, bi na taj način e, mogla pasti žrtvom europskog homoseksualne diktature. Tu se pojavio i termin gay ropa kao simbol te ideologije koju nameće Evropska unija. Zatim, kampanje protiv rodne politike u ovim zemljama e, koriste se sličnim sredstvima djelovanja. Slično kao u Slovačkoj, mobilizacija u Gruziji, Armeniji i Ukrajini. Također su e, se bile, dakle, rezultat nekih e, mjera Europske unije. Nedavno je Vijeće Europe organiziralo dakle jednu u Gruziji jednu jedan jedno događanje što dovelo do velikih prosvjeda u Armeniji je 2014. počela e, kampanja protiv rodne politike. E, parlament je donio zakon o e, ravnopravnosti žena i muškaraca. U sljedećim mjesecima krajnje desničarske grupe i ostali su proveli kampanje protiv aktivista ljudskih prava, nazvali su ih izdajicama i rekli su da uništavaju obiteljske vrijednosti. E, tu su bile e, dakle kampanje na različitim platformama, društvenim mrežama. Isto tako su se remetili skupovi organizirani od strane nevladenih udruga te se e, prijetilo korištenjem sile. E, isto vrijedi i za Ukrajinu koja je najnaprednija zemlja u ovom okruženju. Različite mjere Europske unije su bile kritizirane zato što navodno e, prijete obiteljskim vrijednostima. 2010. E, godine je pokrenuta jedna kampanja Stop Gender u Ukrajini kao i drugdje u Europi i tu e, je također pokrenuta internetska platforma istog naziva, e, zatim promicali su se videosnimke, u crkvi su se dijelile brošure, te su se upočivala pisma ruskim i ukrajinskim vlastima kojima je cilj bio zastrašivanje aktivista. Koji su zaključci e, što se tiče efikasnih mjera kojima se može odgovoriti na ove pokrete. Premda se ove pokrete može sagledati kao e, stari oblik e, patriarhalnog otpora prema promjeni uloge spolova, ipak vidimo da ovdje postoji novi diskurs i novi oblici e, djelovanja te su uključeni novi akteri prema tome prema tome treba postupiti kao prema novim političkim izazovima i trebaju nam nove mjere Istovremeno zemlje istočnog partnerstva imaju neke svoje specifičnosti zbog e, jedinstvenog e, povijesnog nasljeđa i drugih okolnosti. Pokreti protiv rodne politike u ovim zemljama e, djeluju u kontekstu slabih ženskih pokreta za ženska prava. U Armeniji je provedena jedna anketa 2010. godine koja pokazuje da 60% muškaraca smatra da žene ne mogu biti vođe, a 60% žena žale što nisu muškarci. U takvim okolnostima možemo primijetiti neke paradoksalne situacije, zapravo napadi na feminizam događaju se premda zapravo feminizam niti ne postoji. E, Kako je rekla jedna gruzijska aktivistica, e, skupovi protiv feminizma imaju dulju povijest od skupova za obranu ljudskih prava. Nadalje, ono što mi se čini ključnim je sljedeće, ovi pokreti imaju transnacionalni karakter, e, a odvijaju se na nacionalnoj i nadnacionalnoj razini i zato ih treba rješavati na svim razinama. Kao što je rekao Andreja Pecov, progresivna europska politika mora izići izvan e, birokratskog naglaska na provedbu politika i mora se vratiti na teren. Treba uložiti više napora i resursa kako bi se e, podržale lokalne inicijative koje pružaju alternativu ovim e, novim neokonzervativnim pokretima. Takve skupine aktivista trebaju ne samo financijsku nego i intelektualnu pomoć kako bi shvatili da je riječ o jednom širem pokretu, a ne samo o e, lokalnoj pojavi. E, to se može e, Dakle, tu bi se mogu organizirati radionice i obuka u, u ovom području. Lokalni aktivisti bolje razumiju lokalno pučanstvo i zato mogu bolje prevesti ove E, mjere u uspješnu strategiju. Osim podržavanja e, aktivista na terenu to nije dovoljno. U trenutku kada su raste skepsa prema procesu europskih integracija i kada ljudi sumnju da će to dovesti napredak e, i boljitak svima, ne samo nekima, postoji potreba da se revidira sama paradigma ravnopravnosti u Europskoj uniji. Umjesto da se prema ovim pokretima protiv rodne politike vidi nešto što je protiv feminizma, treba ih sagledati onakvima kakvi jesu, a to je e, neokonzervativni e, pokret kao odgovor na liberalnu politiku. Na jednoj dubljoj razini to e, nastaje zbog bojazni e, uslijed e, uspostave neoliberalnih režima, režima zbog neuspjeha europskih e, integracija i to se onda projecira na rodne uloge. Dakle, uspješne mjere rješavanja ovoga problema trebali bi se baviti samim uzrokom strahovima i nesigurnostima koje potiču ljude da traže utjehu u obitelji i vjerskim zajednicama. Donositelji odluka u Europskoj uniji zato trebaju pružiti održivu alternativu koja bi ponovno vratila povjerenje u liberalnu demokraciju i europske vrijednosti. Hvala lijepo. Uvjerena sam da je ovo vaše izlaganje potaknulo brojna pitanja, no želim vam također zahvaliti i na vašem neobičajnom pogledu na ovu situaciju i ja ću vam također postaviti nekoliko pitanja. Međutim, sada ću bez daljnjeg odlaganja dati riječ Vincent Forestu koji je direktor za javno zagovaranje u okviru Euromed Rights. On će govoriti o situaciji žena u južnom dijelu europske politike susjedstva. Dakle, mi bismo htjeli čuti e, vaše mišljenje o ulozi žena i kako europska politika susjedstva doprinosi e, promicanju e, ravnopravnosti žena. Izvolite, hvala ću se, ja ću govoriti na engleskom, dakle, zovem se Vincent Forest, dolazim iz udruge Euromed Rights. Prije svega želim reći da mi je drago što mogu doprinijeti rodnoj ravnoteži u na ovom panelu. E, ja ću se potruditi da ne govorim predugo. Euromed Rights je euromediteranska mreža ljudskih prava koja obuhvaća oko 70 udruga koje se nalaze u Europi, ali isto tako i u našem južnom susjedstvu, dakle omjere 50 naprema 50%, što nam omogućuje da uključimo dakle i tu dimenziju. Ja već dugo pratim europsku politiku susjedstva kao i njezinu reviziju prošle godine te komunikaciju koja je objavljena prošlog studenog. Mi imamo radnu skupinu koja je mješovitog sastava, dakle polovica dolazi iz Europske unije, a druga polovica predstavnika je iz e, zemalja, dakle u južnom susjedstvu. Posebno se bavimo pitanjima kao što su nasilje nad ženama i htio bih reći da moramo prepoznati da jednu činjenicu od arapskog proljeća, a i prije toga došlo je do nekih pozitivnih pomaka, e, kao što su progresivni ustavi u Maroku 2011. u Tunisu, Egiptu e, prije dvije godine. Čak i prije toga je došlo do revizije obiteljskog zakona u Maroku, zatim zakoni kojima, se, kojima je zabranjeno e, E, genitalno sakačenje žena u Egiptu, zatim u Libanonu je također donesen jedan zakon i e, također je u Maroku donesen još jedan zakon o nasilju nad ženama, a u pripremi je i u Tunisu. Kao što sam rekao, pred nama još mnogo izazova. Mi imamo radnu skupinu za ženska prava i rodnu ravnopravnost, iako bi bilo točnije reći rodnu neravnopravnost. Većina partnerskih zemalja je ratificirala konvenciju o uklanjanju diskriminacije nad ženama, međutim, eh, uz neke rezerve, osim Tunisa, a eh, Palestina je također prije dvije godine ratificirala tu konvenciju bez ikakvih zadrški došlo do nekih pozitivnih e, pomaka u zakonodavnom području, međutim velik broj zakona, uključujući i zakonodavstvo e, o nasilju nad ženama, vrlo su ograničenog obuhvata. I da odgovorim na vaše pitanje vezano uz zakonodavstvo i civilno društvo, da, e, zakonodavstvo u zakonodavstvu se održavaju tradicionalne obiteljske vrijednosti. Još jedan od izazova je provedba zakona. Usprkos činjenice da je u Egiptu 2008. godine donesen zakon kojim se brani e, genitalno sakačenje žena, e, pogotovo mladih, e, doš, jedna mlada 17-godišnja Egipćanka je u svibnju umrla nakon komplicirane operacije, dakle, od posljedica operacije zbog obrazivanja. Dakle, ono što je bitnije je vidjeti kako se zakoni provode u praksi. Da se vratim na ono što je spomenula Marijana, a to je da su zemlje mete ne samo zato što su aktivistice, nego i zato što su žene. Dakle, one se suočavaju sa dvostrukom diskriminacijom i sa prijetnjama zato što su žene. I osim toga se dovodi u pitanje njihova čast i dostojanstvo. Naše kolegice iz e, južnog susjedstva često nam govore o e, negativnim reakcijama na doneseno zakonodavstvo. Aktivistice za ženska prava sada se moraju nositi sa negativnom reakcijom društva uslijed donošenja tih spomenutih zakona. Sada želim nešto reći o instrumentima Europske unije za ženska prava. Koliko nam je poznato, nema neki posebni instrument e, za Euromed, e, za zemlje Euromed iz Euromed partnerstva. Imamo akcijski plan za rodnu ravnopravnost gdje stoji da će se vršiti analiza primjene rodne politike u svim aktivnostima sklopu vanjske politike Europske unije. Dakle, vidimo da je došlo do promjene stava unutar Europske komisije i da se traže konkretni rezultati. E, da kako treba vidjeti što to znači konkretni rezultati na terenu. Što se tiče preporuka, mi vjerujemo da je iznimno važno da postoji mehanizam praćenja provedbe, e, dakle da vidimo kako će taj akcijski, rodni akcijski plan biti proveden u praksi, jer koliko mi je poznato, e, bilo je nekih nedostataka u prvoj verziji ovog akcijskog plana, tako da e, zapravo što se tiče rodno osvještene politike, ona nije bila provedena kroz sve institucije, to je bio jedan od glavnih nedostataka ovog akcijskog plana. Postoji e, opasnost da može doći do delegitimizacije žena i upravo zato unija treba posvetiti pozornost da se zaštite pojedinci, odnosno aktivisti za ljudska, za ženska prava. U ovoj, e, u revidiranoj politici susjedstva postoji e, jedan dio koji se bavi ženskim pravima i koliko mi je poznata, Europska unija trenutno vodi pregovore sa nekolicinom zemalja, e, Libanonom, Jordanom i Egiptom, a uskoro će im se pridružiti i Alžir. I koliko sam čuo i ženska prava će biti među prioritetnim pitanjima ili će to naprosto biti jedna horizontalna tema. Ono što je iznimno važno jest da imamo snažne pokazatelje za ljudska prava i za ženska prava, da to bude ugrađeno u prioritete partnerstva, no da isto tako pratimo i njihovu provedbu i da o tome podnosimo izvješće. Također je vrlo važno da se napredovanje u području ženskog partnerstva stavi, dakle postavi kao prioritet u partnerskim odnosima sa ovim zemljama. U Maroku je nedavno donesen zakon, međutim sadržajno nije, e, nije dostatan. E, dakle, tu su još brojni izazovi, no htio bih na kraju spomenuti e, konvenciju iz Istambula o nasilju nad ženama, zato što je to prvi pravno obvezujući instrument koji je donesen u ovom području u Europi, do sada najobuhvatniji i e, taj instrument je otvoren za ratifikaciju ne samo državama e, iz Vijeća Europe, nego i ostalim zemljama što uključuje i zemlje na istoku i na jugu Europe. I u e, trećem mjesecu prošle godine komisija je predložila da Europska unija ratificira konvenciju mi ćemo inače pokrenuti jednu javnu kampanju kako bismo podigli razinu svijesti vezano uz ovu konvenciju u civilnom društvu, budući da ona nije dovoljno vidljiva u civilnom društvu. Također bih potaknuo nacionalne vlasti da uistinu provode odredbe konvencije, dakle nije dovoljno samo je ratificirati, nego je i provoditi, dakle tu imamo e, prevenciju, zaštitu i e, procesuiranje počinitelja, što, što su tri bitna elementa. E, imamo Francusku, Cipar i Tursku i e, isto tako tri zemlje na jugu, e, Maroko, Tunis i Jordan. E, Cipar je potpisao, ali nije potpisao. Francuska i Turska su ratificirale konvenciju i ona će stupiti na snagu. E, zašto sam spomenuo Francusku i Tursku? Zato što tu postoji mnogo problema, čak i u Francuskoj. Ako vidite koji je postotak osuđujućih presuda u odnosu na broj pritužbi, to je uistinu smiješno. Prema tome to je pitanje važno ne samo za zemlje istočnog i južnog partnerstva, nego i eh, nešto što je važno za same države članice. I zato sam na samom početku spomenuo da nam treba eh, euromediteranska perspektiva, tako da mi nastojim razgovarati ne samo sa kolegama iz partnerskih zemalja, nego i sa kolegama iz Europske unije. Ovdje imam nekoliko primjeraka sažetaka u pojedinim zemljama. E, imam još dva primjerka zapravo, ali ću vam rado e, proslijediti te e, informacije e, vašem tajništvu, vašeg odbora. Dakle, imamo Palestinu, Maroko i Tunis. Tu se opisuju, daje se pregled zakonodavstva i daju se neke osnovne činjenice i brojke vezano uz situaciju u tim zemljama. Hvala gospodine Forest, hvala vam na svim informacijama koje ste nam ovdje iznijeli vezano uz zemlje južnog partnerstva i sada smo došli do posljednje govornice e, koje su već upućena neka pitanja. Svaki put kada je kada imamo predstavnika komisije koji ima mnogo pitanja za komisiju, ovdje imamo Emu Sandal koje je zadužena za međunarodnu pomoć i suradnju u glavnoj upravi NIR. To je za nas e, glavni sugovornik u komisiji. Jasno je e, dakle koje mogućnosti nudi europska politika susjedstva. Također treba nešto reći o financijskim instrumentima za promicanje ženskih prava. Vi ste isto tako nadležni za praćenje provedbe E, akcijskog plana za rodnu ravnopravnost, to smo već spomenuli, dakle spomenuta je potreba za praćenje provedbe. Evo izvolite, gospođo Sandal, sad vam dajem riječ. Hvala. Zahvaljujem na pozivu da danas sudjelujem na ovom sastanku. Opća uprava NIR koja pokriva e, program istočnog i južnog partnerstva, ali i zemlje proširenja, zalaže se za rodnu ravnopravnost i emancipaciju žena i djevojčica zajedno s partnerskim državama, ali i susjedskim državama. Europska preispitivanje europske politike susjedstva stavlja veliki naglasak na ravnopravnost i želi ojačati e, žene, njihovo sudjelovanje u gospodarstvu, pristup sudstvu e, i želi ojačati podršku ženskim pravima. Borba protiv nejednakosti također je važna u našoj politiki zbog prevencije terorizma i radikalizacije. Ovo preispitivanje zajedno sa akcijskim planom za ravnopravnost spolova koje je svojem prošle godine za period 2016. i 2018. je dobar okvir kojim ćemo osigurati da će ove lijepe riječi se pretvoriti u praksu i djelovanje. Kao što je već rečeno, prethodni plan za ravnopravnost spolova nije uspio doći do ciljeva prošlih godina i to je priznato kad je započeo naš rad, kad smo počeli s raspravom o e, takozvanom GAP 2 došlo je do nedostatka resursa i lošeg praćenja provedbe Naučili smo mnogo od ovog procesa, evaluacija je bila vrlo dobra, to su pozdravili e, služba za vanjsko djelovanje i komisija. To je nešto o čemu smo mnogo raspravljali kad smo radili na GAP-u 2, odnosno na akcijskom planu za ravnopravnost i spolova broj 2. Imamo neke zajedničke probleme u zemljama susjedstva, kao što smo već rekao, veliko e, nasilje nad ženama, razlika u plaćama između muškaraca i žena i jako mala zastupljenost žena u političkom životu. Opća uprava NIR, koja već godinu i pol dana radi na ovom dosijeu, a prije toga je to radila opća uprava DEVKO, dala je 1,3 milijuna eura, 103 milijuna eura na, za 121 projekt i program za promociju ravnopravnosti spolova za poboljšanje situacija žena i djevojaka u susjedstvu. Velika većina ovog novca potrošeno je u zemljama južnog partnerstva. Osim toga, Europska unija je dala doprinos od 5 milijuna eura e, programu Women in Business. Općeniti cilj je promovirati i podržati žensko poduzetništvo i sudjelovanje žena u poslovnom svijetu, olakšavajući pristup financijskim sredstvima kao i uslugama nefinancijske prirode u zemljama istočnog partnerstva. Opća uprava NIR trenutno financira pet projekata za žene u sklopu UN-a sa 13,8 milijuna eura. Programi uključuju podršku u političkom i ekonomskom osnaživanju žena na jugu i e, pomoć e, i tehnička pomoć e, u slučaju borbe protiv rodno e, bazirane, baziranog naselja i to je vezano uz Istanbulsku konvenciju i one zemlje koje trebaju ratificirati. Imamo tri tematska područja Europskog plana za rodnu ravnopravnost, to je osnaživanje žena i djevojčica, E, osnaživanje psihološke pomoći za žene, dakle da bi se povećala participacija žena. Mi priznemo da trebamo učiniti još više u, bez obzira na financijsku podršku moramo osigurati da dajemo doprinos e, ravnopravnosti spalova. Moramo e, jednako razvijati muškarce i žene, moramo raditi na e, povećanoj razini zastupljenosti žena u politici sve delegacije ovdje u Briselu sada rade na provedbi GAPA. Mi smo već poslali iz eh, generalnog tajništva eh, već smjernice kako bismo riješili probleme iz prvog programa akcijskog plana za ravnopravnost spolova. Trebamo također promijeniti institucionalni okvir, to je još jedno područje na kojemu trebamo poraditi. Trebamo uključiti rodnu perspektivu u politike i promijeniti kulturu. Kroz eh, instrument za susjedstvo mi ćemo i dalje davati podršku inicijativama za e, rodnu ravnopravnost u tri tematska područja GAPA. Sada radimo na analizi rodne ravnopravnosti. E, analiza je pri kraju. ćemo bolje informirane programe uključujući i bolje statistike, a to je bilo glavno pitanje. Također imamo pomoć TAEX-u, to je tehnička pomoć za države koje su pokrivene ENR-om. E Naprimjer, IPA instrument je e, instrument predpristupne pomoći. E, tu ćemo imati pomoć u reformi javne službe i želimo državama kandidatkinjama i državama južnog i istočnog partnerstva e, dati know-how i ekspertizu u donošenju propisa i to kroz e, misije stručnjaka, studije i pomoć e, iz javne uprave i država članica kako bi se riješili problemi u stvaranju kapaciteta u tim državama. E, došlo do obvezivanja u pogledu rodne ravnopravnosti u sklopu događaja TAEX-a i e, ukručivanje rodne ravnopravnosti tu je također važna tema. Imamo ražne mehanizme za pomoć TAEX-u, a to je povezano uz konvenciju CEDAV. E, želimo promovirati rodnu ravnopravnost kroz pomoć TAEX-u, to je također da bi se povećala zastupljenost i participacija žena. Imamo razne projekte i programe koji se financiraju kroz Europsku od susjedstva. To je mehanizmi zaštite protiv nasilja u obitelji zaštita za ljudska prava. To je prvi put da smo e, proračun e, osvijestili e, što se tiče rodne ravnopravnosti i to u skladu s Istanbulskom konvencijom. Imamo razne projekte i među njima, na primjer, osnaživanje žena u gospodarstvu, poboljšanje života žena u Libanonu, uključenje žena u Siriji u mirovnu tranziciju i zaustavljanje stereotipova u socijalnim medijima. Drugi projekti su posebno osmišljeni i oni se provode na bilateralnoj i međunarodnoj razini. Uključivanje rodne perspektive je važno za sve naše programe u skladu sa Agedom 2030 o rodnoj ravnopravnosti. Uključivanje rodne perspektive je važno i mi uključujemo takozvane rodne markere OECD-a kojima se pokušavaju sistematski pratiti programi koje imamo. Dakle, ako imamo e, marker nula, onda trebamo objasniti zašto nije uključena rodna perspektiva. E, to su neki programi, ima ih jako malo, koji imaju ovu ocjenu nula. Obično imamo ocjenu jedan ili dva. Također imamo i e, podatke koji su razvrstani po spolu. čekliste i e, dajemo podršku stručnjacima za e, rodnu ravnopravnost. I također imamo obvezivanje država koje su se obvezale na rodnu ravnopravnost. imamo i dijalog sa vladama i dajemo podršku civilnom društvu. Civilno društvo mora dobiti našu podršku, to je jako važno i to mi radimo e, kroz instrumente europske politike susjedstva. Također financiramo studije. Na primjer, financirali smo studiju o profilima država i prisutnosti žena kod donošenja odluka. Pokušali smo dobiti više informacija za te programe. Također smo dali podršku konferencijama, na primjer visoka e, konferencija u Gruziji prošle godine gdje je sudjelovala gospođa Mogherini Također smo imali i partnerstvo sa EU Women. Imamo e, te dobre primjere koje sam spomenula. E, što se tiče dobrih praksi, mi pokušavamo razmjenjivati dobre prakse s državama članicama i drugim e, glavnim upravama, organizacijama civilnog društva, organizacijama UN-a, Svjetskom bankom i tako dalje. Imamo projekte i programe koji se financiraju kroz europsku politiku susjedstva ili kroz e, opće uprave. Uvijek možemo nešto više naučiti i zato će nam biti drago čuti nešto više e, o dobrim praksama i dobrim primjerima. Mislim da sam time rekla sve. E, Nema više vremena na raspolaganju. Rado ću odgovoriti na sva vaša pitanja. Hvala. Hvala vam lijepa. Sada ću dati mogućnost kolegama da postave pitanja. Gospodin Bastija, izvolite. Hvala lijepa. Zahvaljujem na svim ovim informacijama koje smo danas dobili od vas. Govorit ću na španjolskom. Dakle, zahvaljujem još jednom na svemu ovome što smo danas čuli od vas u ovom saslušanju. Zahvaljujem što ste nam dali mogućnost da danas razmijenimo informacije. Naš položaj treba biti kritičan, moramo podcrtati to da moramo priznati da je ovakva situacija u državama južnog i istočnog susjedstva odnosno partnerstva s kojima imamo poseban odnos. Moramo također priznati da e, nešto ovdje nisu bili stvarni prioriteti. Govorilo se o situaciji na jugu, u Tunisu i Maroku. Mi imamo e, povlašteni trgovinski odnos sa Marokom, a taj ugovor je proglašen ilegalnim sa strane Europskog suda. Bez obzira na to države članice Europske unije odlučile su ne poštivati ovu presudu i da pače uložile su prigovor. Imamo još jedan sporazum na snazi sa Tunisom, odnosno nije još na snazi nego je u fazi pripreme. E, u prvoj od te dvije države situacija žena je vrlo teška, govorilo se o obiteljskom pravu, obiteljskom zakonu u državama Magreba se e, ponekad izbjegavaju zakoni kako bi se zadržali neki oblici diskriminacije protiv žena. Ja sam bio e, e, novinar i intervjuirao sam žene iz Maroka koje nisu dobile priznavanje statusa izbjeglice zato što, či, unatoč tomu što su bile žrtve nasilja. Ja mislim da ne koristimo dovoljno našu mogućnost vršnja pritiska na te države. mi bismo trebali pokušati e, podržati promjene u zakonodavnom okviru. Dakle, moje pitanje je kako možemo iskoristiti postojeće ugovore za koje mislim da su oni najvažniji instrument E, kojim možemo čak i kazniti te države. Postoji još jedno pitanje općenite prirode koje me zabrinjava. E, drugi govornik govorio je o međunarodnim pokretima koji su u fazi nastajanja i koji se bore protiv takozvane ideologije e, roda koji Europa pokušava eksportirati na taj način e, izmijeniti mentalitet u nekim drugim državama. Dakle, mi smo čuli o ovoj ideologiji. Ja nisam dobro shvatio o čemu se radi ovdje. I to spominju čak i vjerski vođe u Europi koji govore o ovoj ideologiji. Ako se ne varam, čak i biskup u Valenciji je spomenuo to pitanje. Kako Europska unija može biti referentna točka e, u pogledu tih totalitarnih pokreta koji bi htjeli zadržati patriarhalnu situaciju u kojoj je žena u sekundarnom položaju? Jer mi bismo se trebali kao prvo boriti protiv ovih ideologija unutar Europske unije. Kao drugo, mi trebamo dati naš doprinos, a mi bismo trebali još više ojačati pritisak Europske unije. Ja mislim da je to upravo uloga privilegiranih, odnosno povlaštenih e, sporazuma i europske politike susjedstva. Mislim da je ključno e, tom poslu priznati važnost koju zaslužuje i e, mi insistiramo na tomu da naša izvjestiteljica kaže da je ovo izvješće vrlo važno. znamo da je situacija u zemljama, u okruženju važna za samu Europsku uniju. Izgleda kao da se rade, radi o dva različita prostora, ipak tu dolazi do razmjene informacija i dolazi i do razmjene moći. E, ako stanje u ovim državama e, ne bude bolje, neće biti bolje ni u Europi. To je važno ne samo za žene u onim državama, nego i za naše žene. E, gospođa Kacarova je iznijela kritiku, rekla je da nema žena za pregovaračkim stolovima u Europskoj uniji. To je jako važno jer ako druge države ne vide da mi otvaramo prostor za žene, onda neće ni one učiniti prvi korak. Hvala. Hvala lijepo. Sada riječ ima kolegica Valina. Hvala. Dobar dan. Zahvaljujem govornicima. Ova tema je vrlo važna i e, nažalost se njome već bavimo dosta vremena. Htjela sam govoriti o pravima žena u sklopu europske politike susjedstva. E, imamo mišljenje komisije koje je odobreno nedavno. A posebice u točki 8 kaže se da se treba uzeti u obzir kršenje ljudskih prava kojima se izlažu žene u teritorijima koje je okupirao Maroko, posebice zbog e, ponašanja vojske u Maroku. E, vojska je pokušala e, u borbi za samodređenja potlačiti tamošnje stanovništvo. Podsjećam da u naprednoj sjednici Unije za Mediteran smo podsjetili važnost e, uloge žena u borbi protiv kršenja ženskih prava, posebice u euromediteranskoj regiji. Žene treba zaštititi od svih oblika nasilja, uključujući e, nasilje zbog strane okupacije. Zato želim pitati Imamo li specifične programe podrške za žene u Palestini koje su žrtve izraelske okupacije i da li postoji podrška za žene koje su žrtve marokanske okupacije? Ne želim imati ovdje dvostruki moral, kao što je rekao Hordi, ali trebamo govoriti o trgovinskim sporazumima koji su jako važni za Uniju i ovdje mislim posebice na Izrael i Maroko. Ne znam jeste li čuli nedavno što je rekao Erdogan vezano uz žene. E, upravo u trenutku kada mi e, trenutno sklapamo sramotan e, sporazum o temi koja je toliko delikatna, a to je tema izbjeglica. Ne možete imati dvostruka mjerila, ne možete govoriti prekrasne riječi, a onda voditi suprotnu politiku. Trebalo bi pokušati učiniti korak naprijed na vrlo konkretan način u vezi s ovom temom. Hvala. Hvala. Ima li još drugih kolega koji se žele javiti za riječ? Čini mi se da to nije slučaj, pa ću ja postaviti jedno pitanje upućeno svima vama a to je treba li nam uistinu jedan primjer dobre prakse u ovom području i e, kako mi možemo dati svoj doprinos kako bismo promicali takvu dobru praksu. Imam još i neka konkretnija pitanja. E, prvo pitanje za gospođu Krebalsku. Uistinu sam bila impresionirana vašom dubinskom analizom ovih pokreta koje ste spomenuli i dakle moje pitanje je sljedeće. Kako se objašnjava njihov uspjeh u društvu? Dakle, pitam se treba li možda nekakav e, kontradiskurs i zašto takav kontradiskurs nema jednaku snagu kako bi se pobile neke hipoteze kojima se e, još više ugrožava položaj žena. Evo, to bi bilo moje pitanje. E, zatim imam jedno pitanje za gospodina Foresta. Kako vi gledate na ulogu parlamentarne diplomacije? Mislim da se ovdje postavlja i pitanje žena koje nisu zastupljene u vladi i i drugim mjestima gdje se donose odluke, ali isto tako i u parlamentima. Tu imamo neke primjere u Maroku i Tunisu, ali isto tako i u zemljama istočnog partnerstva. Dakle, postavlja se pitanje na koji način parlamentarna diplomacija može doprinijeti u boljoj zaštiti ženskih prava. Imam još jedno pitanje koje se tiče migracija, što je vrlo aktualna tema. Imamo li neke podatke o stopi imigracije iz pojedinih zemalja, ovdje se obraćam komisiji, mi raspolažemo nekim podacima i vidimo da su postoci visoki. E, kako se to objašnjava, kojim čimbenicima i može li tu doći do e, preokretanja tog trenda? Ovo pitanje je vezano uz emigraciju istih zemalja u inozemstvo. Još jedno posljednje pitanje. Nismo detaljno govorili o pitanju obrazovanja žena. Je li to još uvijek e, ključna problematika i kada govorim e, o obrazovanju žena ne mislim o e, osnovnim ili srednjim školama, nego o visokom školstvu. Čini mi se da promicanje prava i ravnopravnosti žena mora biti i voditi računa o, e, i o, dakle u tom kontekstu i obrazovanju žena. I sada ću dati riječ govornicima kako bi mogli odgovoriti na postavljena pitanja. Evo možda da krenemo od vas, gospođo Kacarova. Talking about, uh, Hvala. Što se tiče pozitivnih primjera o kojima ste vi postavili pitanje, stvarno smatram da u području mm, mirovnih pregovora i pristupa žena e, pregovaračkom stolu tijekom mirovnih pregovora, možemo dati nekoliko dobrih primjera i moramo dati veliko priznanje civilnom društvu i ženskim skupinama. Imali smo stvarno vrlo aktivno civilno društvo u pogledu ženskih pitanja, a rekla bih u većini država istočnog partnerstva. U nekima smo imali i aktivistice i braniteljice ljudskih prava koje su podvrgnute i e, progonu E, možda sam sad krenula s negativnim primjerima, oprostite, ali to je neizbježno za me. Što se događa u Azerbajdžanu sa disidenticama, što se događa u Bjelarusu sa e, progonom e, branitelja ljudskih prava, u Ukrajini također. Prije tri dana jedna žena koja je radila za humanitarnu organizaciju, oteta u Lugansku. otela je oružana skupina. Ona je e, optužena da je bila e, špijun, a radi se o humanitarnoj radnici u Ukrajini. A u vremenu kad govorimo o Ukrajini moram reći da smo s druge strane oružanog sukoba imali jednu od tri žena gradonačelnica u Ukrajini prije rata, Nelija Štepa, tako se zove. Ona je e, još uvijek u zatvoru, već godinu i pol je u zatvoru. Optužena je e, zato što je navodno dala e, podršku proruskim pokretima. Nema pravih podataka ili dokaza e, za nju, a jedini dokaz koji imamo je što je ona bila gradonačelnica Slavijanska u Ukrajini. Imamo pozitivne e, primjere iz civilnog društva, zato što civilni društvo, bez obzira na sve progone i sve prijetnje u tim zemljama, Dakle, ženske skupine su se organizirale. Na primjer, u Ukrajini bila sam u Dnjepru Petrovsku posljednjih šest mjeseci i tamo sam vidjela kako e, što se tiče interno raseljenih osoba koje žive sa jako malo sredstava, koje su otišle iz Donjecka i Luganska kako bi spasile goli život. Dakle, one su se organizirale u malim skupinama, organizacijama kako bi e, promovirale prava unutarnjo raseljenih osoba. I to ne samo e, raseljenih žena, nego svih osoba koje su pogođene sukobom. Međunarodna zajednica pokušala je stvoriti forume za e, zaštitu, održala je koordinacijske sastanke vezano uz oružani sukob u Ukrajini Pokušali su se e, pokušala se pomoći ovim ženama koje se bave e, unutarnjo raseljenim osobama, zato što su one bili kritički glas što se tiče naših e, postignuća. Mi se trebamo zapitati što se tiče humanitarne pomoći, idemo li u pravom smjeru, jesmo li imali kvalitetne inicijative financiranje u sklopu krize. Dakle, ja stvarno kažem da braniteljice ljudskih prava i civilno društvo moraju stvarno dobiti naše priznanje. Hvala. Hvala na vašim komentarima i pitanjima. Postavljena su dva pitanja koji su razlozi za moći e, popularnost e, tih pokreta protiv politike rodne ravnopravnosti. Dakle, moj argument je da ovi pokreti zapravo nisu koncentrirani na rod. Oni su protiv politika rodne ravnopravnosti ali to ne znači da nemaju nikakav utjecaj na situaciju žena i ravnopravnost spolova, nego imaju jako velike posljedice za njih. Ali takvi pokreti nisu koncentrirani samo na spol, odnosno na rod. Smatram da se ovdje radi o stvaranje nove vizije Europe koja se temelji na različitim vrijednostima u odnosu na one koje zagovara Europa. Ja vidim to, e, odnosno tu popularnost na način da ona dolazi od nesigurnosti ljudi. E, ljudi se boje globalizacije, boje se nejednakosti. Osjećaju nedostatak e, digniteta, nemaju povjerenja prema političkim vođama. Zašto su ti pokreti tako jaki? Zato što misle da će dati dobar odgovor. Ako onda kažu građanima, ako smatrate da osjećate nesigurnost, pronaći ćete sigurnost u obiteljskim vrijednostima. Ako smatrate da niste dovoljno povezani, povežite se sa drugim državama. Dakle, e, morate se onda vratiti na nacionalnu zajednicu. E, također zagovaraju vraćanje na tradicionalne rodne uloge. Moj odgovor na ovo pitanje što možemo učiniti jest odgovor e, koji možda neće biti dovoljno precizan za vas, ali smatram da moramo početi raditi na ovom kontradiskurzu koji ste vi spomenuli. Moramo ići korak dalje u odnosu na klasičan diskurs. E, ja stvarno poštujem i cijenim ono sve što je učinjeno kroz politike instrumente za ljudska prava. Međutim, sada smo na specifičnoj prekretnici u povijesti gdje dolazi do napadanja tih politika i vi ne možete se boriti protiv otpora koji postoji naspram tim politikama. Moja zamisao bi bila da pokušamo dati bolje odgovore na te prijetnje, a to je nedostatak sigurnosti, e, neravnopravnost, e, globalizacija. Moramo bolje odgovoriti na te izazove u odnosu na fundamentaliste i neokonzervativce. I zato tu imamo jednu dobru praksu o kojoj trebamo razmisliti. E, ja smatram da je to praksa koju treba stvarno preporučiti, a to je uključiti pokrete građana e, u jačoj mjeri. Zato što e, takvi pokreti obuhvaćaju ljude na temeljnoj razini, oni znaju koji su izazovi prisutni i oni mogu dati jako važan doprinos i mogu nam reći kako možemo započeti e, raspravu o nejednakostima na način koji će uključivati građane. Dakle, radi se o praktičnim i strateškim odgovorima i ti pokreti sada e, su na samom početku, e, tek se počelo istraživanje o njima, ali mislim da idu u dobrom smjeru. Hvala. Htio bih odgovoriti na tri pitanja. Prvo, vi ste spomenuli e, ulogu Europske unije i mogućnost kažnjavanja kroz e, ugovore o slobodnoj trgovini. 2011. E, i u e, prošloj godini u 11. mjesecu imali smo dvije različite komunikacije. Na početku smo imali pristup koji se temeljio na ljudskim pravima, a onda smo imali pristup koji se temeljio na borbi protiv terorizma. Dakle, Dosta je teško vjerovati da će Europska unija koristiti svu svoju moć da bi promijenila stvarnost na terenu, kad zapravo sada pregovaraju o prioritetima u ovom partnerstvu i to na usuglašen način. Dakle, u e, politici susjedstva imamo odgovornost. Radi se o nenametenju ničega nego se radi o zajedničkoj platformi u kojoj se pregovara, na primjer, o e, sporazumima u trgovini. Dakle, europska politika susjedstva je upravo takva i vidjet ćemo kako će se odnositi prema nekim državama kao što su Jordan, Tunis i kakvi će biti prioriteti. Ali što se tiče Egipta, on stvarno ne može biti uključen u tu skupinu. Što se tiče drugog pitanja, kako se mogu koristiti instrumenti na raspolaganju, uključujući parlamentarne sastanke? Dakle, kad odete na teren, vi se sastajete sa kolegama, ali ovdje se radi o neovisnosti parlamenta. Radi se o tome jeste li vi stvarno u kontaktu sa pravim ljudima, zato što e, postoje ljudi koji su jednostavno izabrani pod navodnicima. Radi se o delegacijama i o tome hoće li se provoditi specifični akcijski plan za neku državu. Što se tiče dobrih praksi, nedavno sam bio u Jordanu na regionalnom sastanku imali smo prezentaciju akcijskog plana za ravnopravnost polova u Jordanu. To je sveobuhvatan program, stvarno je obećavajući. Međutim, istovremeno smatram da postoje dva rizika koja treba izbjeći, a e, to je E, imati na umu cilj, ali ga onda ubrzo zaboraviti. A kao drugo, ne bismo trebali jednostavno reći u redu, ispunili smo određeni uvjet i vratimo se sada na e, staru politiku, na stara ponašanja. Evo, to su dva rizika koje postoje u provedbi i to sam htio naglasiti i u svojoj prezentaciji. E, šefovi delegacija moraju biti odgovorni za provođenje akcijskog plana za ravnopravnost spolova. E, samo ako preuzmete odgovornost, ljudi će vas shvatiti ozbiljno i zato mislim da je zato opravdana kritika prvog plana za rodnu ravnopravnost. E, jer e, taj plan nije uzet u obzir na ozbiljan način na razini komisije i nakon toga i na razini izaslanstava. Ja mogu početi odgovarati na vaša pitanja, a to je da će e, da će šefovi e, delegacija odgovarati na ovaj rodni akcijski plan. To je predviđeno i to će biti riješeno. Kad je riječ o vašem prvom pitanju vezanom uz e, trgovinske sporazume, e, i ulogu Europske unije. E, pismeno ću vam odgovoriti zato što je to u koordinaciji sa službom za vanjsko djelovanje, a isto vrijedi i za drugo pitanje vezano uz ulogu žena u Palestini, zato što bih htjela na neki način više elemenata sklopiti u jedan cjelovit odgovor. Treće pitanje o tome trebamo li e, istaknuti jednu dobru praksu. Kad je riječ o e, dobrim praksama, one su odlične i trebamo učiti e, od njih. Međutim, kad je riječ o rodnoj ravnopravnosti, bitan je kontekst, pa se ne mogu copy-pastati i prilagođavati tuđi primjeri. Ponekad je to kriva odluka. I to je dosta frustrirajuće, zato što bi bilo dobro da vidimo neku dobru praksu i to naprosto primijeniti drugdje. Isto tako, e, bitno je da imamo realistična očekivanja od toga što se može napraviti. U isto to vrijedi i za e, rodnjacijski plan u idućih pet godina. Ali naravno trebamo raditi s drugima i učiti od drugih, naravno. Kad je riječ o pitanju migracija, htjela bih se nadovezati na, e, htjela bih razgovarati s kolegicom koja se bavi tim pitanjem i također ću vam napismeno odgovoriti na to pitanje. Kad je riječ o obrazovanju, slažem se, to je vrlo važno pitanje. To je također navedeno u akcijskom planu e, i isto tako e, je to dio revizije ENP-a. pogotovo kad je riječ o zemljama istočnog partnerstva, tradicija obrazovanja se možda razlikuje od e, tradicije drugih područja u kojima radi Europska unija i tijekom komunističkog razdoblja obrazovanje je bilo dostupno svima, ali ponekad e, zaboravljamo na romske učenike koji napuštaju obrazovanje. To su dakle pitanja koja ne smijemo zanemariti, ali e, ne smijemo zaboraviti i pitanja E, koja se odnose na pitanja rodne neravnopravnosti koja treba istaknuti. Hvala što ste postavili to pitanje, to je dio našeg programa, to je nešto e, na čemu također radimo. Hvala. Hvala. Hvala našim gostima na vrlo važnim doprinosima. Sada bih trebala zaključiti ovu raspravu. Mislim da možemo završiti s dvije rečenice. E, prvi zaključak je da smo daleko od zaključenja ove teme. Pred nama je velik posao, trebamo napraviti više, više surađivati, pružiti veću podršku, ali mislim da smo jasno detektirali neke ključne stvari. Jako puno ste e, inzistirali na važnosti uključivanja žena u proces odlučivanja i da je isto tako jako važno, važno raditi i na e, nacionalnoj razini, ali i na regionalnoj i lokalnoj i da treba staviti naglasak na vanjsku politiku, da je tu važna uloga žena, ne samo u okviru rješavanja sukoba, već i u kontekstu prevencije, sprečavanja sukoba ali su one bitne i za trajan mir, za stabilnost i sigurnost. U e, drugom izlaganju smo čuli da su potrebne određene aktivnosti koje stavljaju u prvi plan ulogu žena, uključujući i u kontekstu mira i stabilnosti. Također je važna uloga e, uloga žena u razbijanju stereotipa Govorili ste i o ulozi civilnog društva, malih udruga, onih koji rade svakoga dana na lokalnoj razini i bore se za ženska prava. To je možda e, jednako važno kao i e, rodni akcijski plan e, i ovakve male inicijative su jako važne. Važna je uloga žena u poduzetništvu. Čuli smo i za program žene u poslovanju, Women in Business, Zatim smo čuli koliko su žene važne u izgradnji mira. Gospodin Forest, vi ste vrlo pozitivan doprinos dali e, zato što ste govorili o vrlo konkretnim primjerima koje nam omogućuju i da e, donosimo općenitije e, zaključke i pritom mislim na dvije konvencije prije svega, Istanbulsku konvenciju i na konvenciju o sprječavanju svih oblika diskriminacije žena i zapamtila sam i ova pitanja koja se odnose na migracije i na to koliko je važno da različite zemlje surađuju. Također smo čuli poruku Europske komisije da nije dobro generalizirati, da treba uzeti u obzir specifičnosti različitih konteksta, konteksta ali mislim da je glavna poruka je to da i dalje je pred nama velik posao, trebamo napraviti više, trebamo raditi bolje kao što se često zna čuti. Još jednom vam svima zahvaljujem. Mislim da je vaš doprinos vrlo relevantan s ciljem da ovaj, ovo izvješće bude korak naprijed u zaštiti ženskih e, prava u zemljama istočnog partnerstva i u zemljama južnog susjedstva. E, hvala vam. Mi ćemo dalje nastaviti raditi s izvjestiteljima u sjeni e, i sa drugim članovima. Još jednom hvala i prevoditeljima. Hvala e, što ste ostali jer nismo planirali da će ova rasprava ovoliko trajati. Hvala svima još jednom i ugodna vam večer.